E, izvješće Svoboda. To su prava intelektualnog vlasništva i akcijski plan Europske unije. Sada bih dao riječ izvjestitelju gospodinu Slobodi četiri minute. Hvala gospodine predsjedatelju, povjerenice, dame i gospodo. Želio bih e, ukratko e, u ime odbora Jure prezentirati izvješće o promicanju e, prava za intelektualno vlasništvo, odnosno akcijskog plana Europske unije. Kao što sam nekoliko puta prije rekao, drago mi je da odbor za pravosuđe prihvatio moj pristup ovom pitanju. To znači da se trebamo usredotočiti e, na samo izvješće o akcijskom planu, a ne raspravljati o drugim nemjerodavnim temama. Mislim da postoji sporazum oko činjenice da zaštita prava intelektualnog vlasništva e, su dobra za gospodarstvo Europske unije i za kulturnu raznolikost. I u tom smislu mi pozdravljamo korake koje je poduzela komisija kako bi poboljšala situaciju. Isto tako pozdravljamo napor e, komisije e, da proizvede takav instrument koji će biti e, utemeljen na boljem razumijevanju rada tog sustava i uspostavljanja činjenica i e, poboljšanja savjetovanja sa dionicima. Mislim da konsenzus i razumijevanje svih mjerodavnih aspekata bi nam trebalo pomoći da izradimo jedan zaista učinkovit e, sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva. To je razlog zbog kojeg vjerujem da je informacijska kampanja nešto što je izuzetno važno u toj strategiji, odnosno akcijskom planu. Isto tako moramo raspraviti o temeljnim pravima, a naravno znam da komisija poštuje sva ta prava, međutim ovdje govorimo o prihvaćanju europskog društva i u području netemeljnih prava e, mi tome trebamo pristupiti e, vrlo marljivo i pozorno. Isto tako podržavam pristup komisije koji bih nazvao slijedite novac. Mislim da postoji konsenzus da ako želite e, se boriti protiv onih koji krše pravo intelektualnog vlasništva, onda trebamo nešto učiniti u tom smislu. Osobno bih želio isto tako podržati e, napore komisije da e, podupire mala i srednja poduzeća. Mislim da to ne bi e, trebalo trebao biti neki poseban tretman, nego bi se to trebalo smatrati kao jedan od mnogih koraka u mnogo područja u kojima trebamo poboljšati položaj malih i srednjih poduzeća općenito. Učinkoviti sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva je o temeljne važnosti za budući prosperitet Europske unije i nadam se da će Europska komisija doprinijeti tome e, na značajan način. Provedba akcijskog plana trebala bi biti brza, ali isto tako i fleksibilna kako bi odgovorila na e, nove pojave i trebalo bi se temeljati na opravdanim koracima koji će izravno dovesti e, do e, boljeg e, položaja vlasnika intelektualnog vlasništva jer to je zapravo i svrha strategije da ojača njihov položaj i njihovu zaštitu. I nadam se da ćemo u srpnju 2016. imati prve rezultate komisije ovih koraka koji su opisani u akcijskom planu. Hvala. Sada idemo na e, spontano javljanje, pa dajem riječ gospodinu Marijasu. Gospodine predsjedavajući, zaštita prava intelektualnog vlasništva je zapravo e, pogon za e, rast i zapošljavanje u Europskoj uniji, a isto tako je ključna za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Zaštita prava intelektualnog vlasništva, dakle, mora uključivati e, donošenje određenog pristupa koji prati što se događa s time, s novcem, kako bismo pronašli one osobe koje zapravo krše ta prava koji prodaju e, piratske proizvode na internetu. Što se tiče malih srednjih poduzeća, oni zaista gube jako mnogo prihoda kao i nacionalna gospodarstva. Moramo imati dobru ravnotežu između vlasnika tih prava i konačnih potrošača. U vrijeme gospodarske krize koja utječe na e, potrošače,

Jako je važno e, shvatiti prava intelektualnog vlasništva kao nešto što je vezano za interese kreativnih ljudi. To nije toliko u interesu društava koji zarađuju od onoga što smatraju samo još jednom robom na unutarnjem tržištu, a najveće, najveća društva to rade u najvećim zemljama. Mislim da je to važna stvar svi koji e, stvaraju znanje i kreativne e, umjetničke vrijednosti moraju imati pravo na profesionalni status koji im daje dostojanstvo. Nažalost, to je upravo obrnuto od onoga što se do sada događalo. Svi imaju pravo na kulturološko znanje i e, na uživanje u kulturi. I mislim da to ne vodi do potrebe za e, novcem. Gospodin Arnold. Gospodine predsjedavajuće, mislim da ima samo još pet zastupnika od 750 koji su ostali u vječnici za drugu raspravu o pravima intelektualnog vlasništva danas na večer. Želim naglasiti ono što sam prije rekao, a to su interese malih poduzeća. Mislim da ovdje ima više lobista nego u Washington DC. Imamo više od 30 tisuća lobista. Ako to stavimo u kontekst, to znači 40 lobista za svakog zastupnika. Zato moji birači se bune da se lobira za velika trgovačka društva u ime TTIP-a. Zahvaljujem e, izvjestitelju što je spomenuo interese malih poduzeća. Posebno kada se radi o razvoju softvera, male tvrtke mogu e, biti zgažene od velikih tvrtki. E, velika društva i ja želim da e, za mene lobiraju moji birači. Hvala. Dajem riječ povjerenici Žurovi. Gospodine predsjedavajući, uvažene zastupnice, hvala vam e, svima na e, govorima i hvala vam na radu na ovom izvještaju, posebice izvjestitelju gospodinu Svobodi. Europski parlament je dao ogroman doprinos našim zajedničkom naporu za promicanje kreativnosti i inovacije u Europskoj uniji. Uz svoje aktivnosti u obnovi zakonodavnog okvira na ključnim područjima zaštite intelektualnog vlasništva, komisija je odlučila pokrenuti ciljane akcije kako bi se ta prava zaštitila na unutarnjem tržištu. Suočeni smo sa vrlo e, teškom stvarnošću povreda intelektualnog, e, prava intelektualnog vlasništva u komercijalne svrhe je vrlo česta i stoga vrlo štetna europskom gospodarstvu. I to posebite pojedincima i tvrtkama koji bi trebali, koji su ti koji bi trebali e, imati koristi od tih aktivnosti. sve to odvraća ulaganje u inovacije i u kreativnost. Sve to rezultira u e, gubitku e, dohotka e, i tvrtkama, izgubenim porezima, izgubljenim radnim mjestima. Zbog toga je iznimno bitno provoditi primjerene mjere protiv ovakvih postupaka. Akcijski plan kojeg je osvojila komisija u srpnju 2014 sadrži čitav niz nezakonodavnih mjera i sve te mjere ciljaju na jačanje e, poslovanja, inovacija i kreativnosti kako bi se zaštitila konkurentnost europskih tvrtki u trgovini i na globalnoj razini, kao što stoji u izvještaju gospodina Svoboda. Napori komisije u području e, zaštite e, prava intelektualnog vlasništva se moraju koncentrirati na nekoliko ključnih točki poput sljedećih. To je dakle zaštita potrošača mm, od štetnih krivotvorenih proizvoda, snažnija potpora malim i srednjim poduzećima, pojašnjavanje uloge posrednika i to posebice u digitalnom okruženju, zatim promicanje provedbe e, dužne pažnje u e, cjelokupnim e, lancima nabave na svjetskoj razini i tako dalje. Pod vodstvom potpredsjednika Ansipa i povjerenice Bjenkovske sada e, idemo dalje i radimo surađujemo sa nacionalnim tijelima i ostalim dionicima te predstavnicima industrije. Podrška vašeg doma će biti ključna u cijelom ovom procesu. No još bih vam skrenula pažnju na činjenice da bez obzira na dobru namjeru nekoliko e, inicijativa na dobrovoljnoj razini koje su predviđene akcijskim planom iz 2014. E, provedba prava intelektualnog vlasništva će tražiti i zakonodavnu promjenu. Nedavno je predstavljena strategija za e, jedinstveno digitalno tržište i tu se traži također i bolja provedba e, prava vlasništva. To, ne zna, to naravno znači da se moramo koncentrirati i na ostale, ostala prava intelektualnog vlasništva. Stoga će u sljedećih nekoliko mjeseci komisija provesti e, evaluaciju cjelokupnog funkcioniranja e, zakonodavnog okvira o e, pravima intelektualnog vlasništva. Ako evaluacija pokaže da su potrebne promjene, onda će se upravo na taj dio posla komisija koncentrirati u budućnosti. I na kraju želim još jednom zahvaliti Europskom parlamentu na pozitivnim na pozitivnom stavu o akcijskom planu i nadam se mm, i pozitivnom glasanju sutra na plenarnoj. I nadam se da će suradnja sa komisijom u području zaštite prava intelektualnog vlasništva se nastaviti u cilju poticanja inovacije, kreativnosti i e, radna mjesta za tvrtke i građane u Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala vam gospođo povjerenice. Ovime zatvaramo e, raspravu. Sutra